o sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Kanade. Povjerenik de Gucht će prvi uzeti riječ. Dobrodošli. Daću vam trenutak da se pripremite. Izvolite povjereniče. Hvala. Hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Nakon pet godina intenzivnih pregovora, glavni pregovarači su završili s poslom i e, imamo sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum. Odbor INTA je dobio tekst i uskoro će biti dostupan javnosti. E, Kanada je prvi član G8 s kojim smo dogovorili ovakav sporazum. To je ključno jer dokazuje da možemo postići dobar dogovor i sa jednim naprednim gospodarstvom koje ima već uspostavljen regulatorni okvir. I upravo zato su i pregovori bili puni izazova. Ovaj sporazum je također vrijedan sam po sebi jer stvara prilike za naše poslovne subjekte. Kanada je veliko tržište za evropske proizvode i usluge. Operateri imaju isti status ili bolji kao i konkurenti iz SAD-a i ovo je važno postignuće u potrazi za većim brojem radnih mjesta i rastem u Europi. Politički gledano, Kanada je važan saveznik. To je isto tako važno odredište za europska ulaganja. također postoji velika ulaganja Europskoj uniji, na taj način se stvaraju nova radna mjesta. Kanada ima značajne resurse i znanje. Kroz ovaj sporazum o slobodnoj trgovini obje strane će ukinuti gotovo sve carine uz nekoliko izuzetaka. Osjetljivi poljoprivredni proizvodi će i dalje imati zaštitu. pristup ulagačkom tržištu stavlja nas na u, jedna, u bolji položaj nego SAD. To će isto tako utjecati na mogućnost vlada država članica da pružaju usluge. Isto tako smo postigli dobre rezultate u području javne nabave. Temeljem ovoga sporazuma imamo pristup javnim tržištima i javnoj nabavi u Kanadi na svim razinama upravljanja. Što se tiče ulaganja, ovim sporazumom se uspostavlja sustav i novi standardi za rješavanje sporova između ulagača i države. Svi ste svjesni zabrinutosti Međutim, u ovom sporazumu se rješavaju sva sporna pitanja. Isto bih htio nešto reći vezano uz oznake zemljopisnog podrijetla. Postigli smo vrlo sveobuhvatnu zaštitu kvalitetnih europskih proizvoda, parmigiano, bludovernje i nekih drugih europskih proizvoda koji uživaju punu zaštitu. To jasno govori o tome na koji način ovi sporazumi mogu biti korisni za male i srednje poduzetnike ovaj sporazum neće naštetiti ekološkim ili standardima ili standardima u području radnih odnosa. Svi imamo odgovornost za svoj dio. Što se tiče sljedećih koraka, predsjednik Barozo i kanadski premijer gospodin Harper javno će obznaniti e, rezultate ovih pregovora na sastanku u Otavi 26. rujna. Nakon toga će obje strane tekst predati zakonodavnim tijelima za ratifikaciju. U slučaju Europske unije to su parlamenti vijeće. E, zakonska pravna provjera i prijevod e, trebaju i traju određeno vrijeme, tako da očekujem da će 2015. E, parlament službeno potvrditi ovaj tekst. Komisija se nada da će zakonodavac eh, dati svoju potvrdu ovom sporazumu koji će otvoriti mogućnost da nova radna mjesta i rastu u Europi. Hvala povjereniče. Prvi govornik na popisu je kolegica Gustav Rovol. Ona nije tu. Eh, pučani su zatražili eh, da uzme riječ kolega umjesto nje. Hvala. Smatram da ovo što je naveo povjerenik je od velike važnosti, naročito e, s obzirom na očekivanja koja imamo od ovoga sporazuma. Ovo je sporazum do kojeg smo teško došli i koji je naravno postavljao problem transparentnosti, problem zaštite naših malih i srednjih poduzeća i također e, problem otvaranja jednog velikog tržišta. Ja smatram da smo odradili odličan posao, a to stoga što kada je riječ o sudjelovanju malim i srednjim poduzećima uz zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla smo ostvarili doista važan rezultat zahvaljujući čemu 125 oznaka zemljopisnog podrijetla je zaštićeno i ugrađeno i uključeno u jedan važan međunarodni kontekst i prisutno je sada na važnom međunarodnom tržištu. Dozvolite mi jedno razmatranje upravo u vezi s time. Svaka zemlja članica smatram da bi trebala donijeti instrumente i popratiti ovo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća koje upravo zbog svoje veličine i svojih odlika nisu najbolji gospodarski subjekti koji bi mogli precizno i konkretno razumjeti ove sporazume, ova pravila i ove planove. Dakle, kako bismo ostvarili učinak e, i kako bismo postigli automatizam sa svakom zemljom članicom e, moramo dogovoriti uspostavu jednog e, tutora, jednog mehanizma pouzdanosti. Nalazimo se u doba krize kada se mala i srednja poduzeća zatvaraju, kada E, je periferija prepuštena sama sebi i trebamo vidjeti kako nadvladati ove prepreke. No, unatoč svemu smatram da je ovaj sporazum pozitivan, ali također smatram da nije dovoljan. Trebamo pokazati viziju i dati veću dimenziju u prvom otvaranju tržišta jednoj Europi koja treba podariti dostojanstvo i sposobnosti svojim malim i srednjim poduzećima i dati, im također još jedan izlaz koji one moraju moći iskoristiti. Osim toga, popis oznaka zemljopisnog porijetla nije zaključen, tako da uz mogućnost da se tu nađe parmigiano reggiano, e, tu bi se mogao naći i sardski pekorino i e, pekorino iz Rima, ja sam inače iz Sardinije, tako da ću zatražiti od svojih kolega iz Sardinije da predlože i druge oblike zaštite i druge oznake zemljopisnog podrijetla za teritorije kojima to sada treba kako bi ovaj sustav koji trpi posljedice krize mogao naći rješenje. Hvala gospodine Čiko. Sljedeći je na redu gospodin David Martin. Hvala. Hvala povjerenike, što, povjereniče što ste došli k nama. Imam e, zapravo više pitanja nego komentara vezano uz ovaj sporazum o slobodnoj trgovini kao prvo. E, dakle, vijeće će parafirati tekst Možda griješim, međutim ovo je možda prvi put da vijeće nije parafiralo tekst sporazuma na kraju pregovora. Zanima me ili to iz političkih razloga, je li bilo prigovora na tekst ili pak vijeće smatra da postupak nije zaključen. Ako smatraju da tekst nije sklopljen, e, postoji li mogućnost e, sporova između ulagača i države na temelju ovog teksta sporazuma. Kao što znate, naš klub zastupnika bi mnogo lakše podržao ovo kada bi e, taj mehanizam sporova između ulagača i država bio isključen. Mi smo čuli glavnog pregovarača u odboru za trgovinu, e, dobio sam od njega jamstva, međutim, e, htio bih od vas čuti večeras da ovaj sporazum neće utjecati na proizvodnju generičkih lijekova i utjecaj na e, svijet i zemlje u razvoju. Isto tako imamo neka pitanja vezano uz e, zabranu, odnosno uvođenje viza za neke građane Europske unije. Premda to nema veze sa samim trgovinskim pitanjima, htio bih čuti da li komisija radi na rješavanju tih pitanja izvan pregovora o potpisivanju sporazuma. Kao što ste sami naveli ovaj popis, ja također vidim mnogo pozitivnih aspekata u ovom sporazumu. Veći broj prilika za mala i srednja poduzeća, e, pristup e, mliječnim proizvodima na tržištu i tako dalje. To su sve dobre stvari. Međutim, postoje neka načela kojih se predržavamo u našem klubu.

Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Samo da kratko primijetim da mi je vrlo drago vidjeti vas ovdje u ulozi predsjedavateljice. Imam jedno pitanje. Rekli ste da ne vidite probleme veznih uz ISDS. Je li vam poznato da je upravo jedan kanadski e, mineralni koncern spreman tužiti Rumunske, a Rumunska ne želi prebaciti ljude iz jednog sela kako bi se moglo vršiti eksploatacija. Znate li da Postoji e, jedan proizvođač koji želi isto tako tužiti Australiju zato što ne želi proširiti svoje posvojenje. Znate li da se želi isto tako tužiti jedno njemačko poduzeće zato što se Njemačka želi isključiti iz nuklearne energije. To za vas nisu ništa problemi. Gospođa Tomašić, imate 30 sekundi možda to jesu problemi ali ne toliko veliki da zaustavimo ovo veliko tržište s kanadom. izgubili smo rusiju izgubit ćemo kanadu nismo uspostavili neka bolja tržišta. dakle možda ćemo ostati kod svojih principa ali izgubit ćemo e, poslove izgubit ćemo tržište. Hvala. riječ ima sljedeći govornik, Hvala povjereniče, kolege, nakon e, pet godina pregovora ovo postignuće je veliko. Čestitke na rezultatima postignutom za Europsku uniju, ali i za Kanadu. Nadam se da će e, ovo koristiti jednoj i drugoj strani. S obzirom na sve kompleksnosti, ipak ne smijemo zaboraviti zašto smo krenuli u pregovore o slobodnoj trgovini. Mi želimo postići veći gospodarski rast i više radnih mjesta. Naročito nakon reakcije Rusije uslijed vođenja sankcija zbog situacije u Ukrajini. Najbolji način na koji možemo pomoći europskim proizvođačima i poljoprivrednicima je da omogućimo lakši izvoz i pristup drugim tržištima u svijetu. To je veliko postignuće ovoga sporazuma i smatram da e, standardi u području sigurnosti hrane nisu bili e, predmet kompromisa. Tu je važno spomenuti i SDS. E, države članice imaju više od 1400 bilateralnih sporazuma i taj mehanizam su tražili evropljani kod ulaganja u nekim državama gdje ne postoji vladavina prava. Međutim, to sada dovodi do nekih proturječa. U ovom sporazumu vidim da je došlo do nekih e, boljih postignuća kao što je veća transparentnost i bolja zaštita od arbitrarnih slučajeva. Međutim, ključno pitanje Trebamo li i SDS ili ne, kada govorimo o dvije zrele demokracije e, gdje postoji vladavina prava, još uvijek treba odgovoriti na to pitanje. To nije samo relevantno na ovaj sporazum. Mnogi od vas gledaju na ovaj tekst pokušavajući pronaći nešto što bi moglo utjecati na pregovore o jednom drugom e, sporazumu o slobodnoj trgovini. Ja se radujem rezultatima javnog e, javnih konzultacija na koje su odgovorili velik broj građana i dionika. Premda ovaj tekst sada ne možemo mijenjati, potičem komisiju da se pobrine da evropljani mogu transparentno sudjelovati u tome kako bi mogli e, dobiti jasnu predođbu prije nego što trebaju glasovati. Hvala i sada riječ ima Anne-Marie Mineur na minutu i po. Ah, dat werkt. Dank u. Voorzitter, het CETA-verdrag is nog steeds niet rond. Dat is goed nieuws en dat moet vooral zo blijven. Pa još eh, je ovo nešto čime se nismo bavili. To je dobro zato što ima toliko neodgovorenih pitanja gdje nacionalni parlamenti moraju nastaviti sa svojim raspravama. A to je ovlasti i moć velikim tvrtkama u Kanadi i Europskoj uniji koji mogu diktirati uvjete i reći što je to točno što oni žele i tu su stotine tisuća reakcija europskih građana oko tog mehanizma koji su naprosto stavljeni na stranu. Neki od tih ljudi izabranih su tražili od Europskog parlamenta rekli da je jasno da stanovništvo nema želje za takvim sporazumom i sasvim legitimno brojne su tvrtke koje su spremne posegnuti za oružjem protiv ovakvih demokratskih odluka. Možete li zaista garantirati da velike tvrtke neće biti u stanju prisiliti Europsku uniju na ovakvu vrstu stajališta? Možete li zajamčiti da europske zemlje mogu zamrznuti, zamrznuti nuklearnu energiju, a da ih za to nitko ne tuži ili ne tuži pred sudom, da će zadržati pravo na štrajk i pravo na kolektivne ugovore znači 16 parlamenta uključujući nizozemski e, e, rekli su da si te Tite moraju ostati ugovori visokog prioriteta u kojima Europski parlament treba imati konačnu riječ, a taj parlament predstavlja dvije trećine europskog stanovništva i naroda. Možete li zaista garantirati da će to biti miješani ugovori? Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, e, gospodine povjereniče. Za ekologe je naravno ovaj sporazum e, o e, kojem će građani saznati tek kada pregovori budu gotovi. Oni naime nemaju pristup sadržaju ovih pregovora. Naravno da za nas taj sporazum predstavlja puno više rizika nego dobrobiti. Kada je riječ o poljoprivredi, Naime, eh, u eh, poljoprivredna gospodarstva u eh, Kanadi su deset puta veća od onih u Francuskoj. Zatim imamo pitanja GMO-a u tom pregovoru. Čini se da u sporazumu postoji forum suradnje između kanadskih vlasti i evropskih vlasti. I mi smatramo da bi da se javna nabava ne bi trebala vidjeti samo kao komercijalni instrument, već nešto što bi trebalo pomoći lokalnim poduzećima. I onda imamo to pitanje i SDS-a. Ima sve više i više vlada i e, zastupnika ovog parlamenta koji se tome suprotstavljaju zato što smatruju da to dovodi u pitanje njihove sposobnosti da se demokratski suprotstave nećemo. E, znam da e, njemačka vlada pokušava izmijeniti taj ISDS vezano za restrukturiranje dugova i banaka. Nama to neće biti dovoljno u Europskom parlamentu i nadam se da klubovi zastupnika koji danas govore protiv ISDS-a ostrće zajedno u tjednima koji dolaze i parlament, parlament treba obaciti cetu, pogotovo u onom dijelu u kojem je riječ o investicijama. Hvala. Uh, Hvala. E, TTIP i CETA su sporazumi koji su u Briselu potajno odlučeni. Odlučili su birokrati koji neće nikomu morati odgovarati za svoja dijela. TTIP će imati posljedice koje će biti nepoznate za građane. To će biti katastrofalne odluke jer e, ukidanje carina nije sve nego doći će do različitih zakonodavstava, do sukoba tih zakonodavstava. Dakle, E, vjerojatno će se na našim stolbima pojaviti gmo -i. Kanada osim toga nema iste uvjete zaštite okoliša koje moraju poštivati mali srednja poduzeća u Europi. Kanada nije potpisao e, protokol iz Kyoto, odnosno odgodu i ja znam što znači štititi zdravlje a potpuno se slažem sa time što ste rekli, ali kako će naša mala i srednja poduzeća moći konkurirati sa onima koji ne moraju e, paziti na iste kriterije? I što se tiče e, okoliša, u Kanadi se vadi nafta e, iz škriljevca i na taj način se uništavaju prirodni resursi. Dobit ćemo naftu, ali pod koju cijenu? I što se tiče ISDS-a, radi se o klauzuli e, koju bi, e, bih mogla nazvati smiješnom, ali je zapravo opasna zato što multinacionalke omogućuje da tuži državu. Poštovani kolege i kolegice, e, kad je sve već odlučeno... Tri minute, gospođo Pen i kolega Behin. Kao što znate, dame i gospodi, E, ovaj sporazum će uskoro biti vama na glasavenju. Dakle, to je jako važno poglavlje, bez obzira kakva su vaša politička uvjerenja, jer se radi o pravdi. Radi se zapravo o pravosuđu. Radi se o jednom privatnom pravosuđu umjesto e, javnom e, pravosuđu. Radi se o instrumentu rješavanja sporova između investitora i države. Radi se o jednom arbitrarnom sudu kojim će se moći kojim će se moći obraćati francuski telefonski operateri kada smatraju da zakoni ne ide u njihovu korist. Dakle, treba e, prije svega uzeti u obzir interese multinacionale prije e, nego što se donese ta odluka. Govorilo je, bilo je riječi također i o Škriljevcu. Kanada bi mogla biti odužena i za zaštitu svojih podzemnih voda. E, ja nisam za to privatno pravosuđe za multinacionalke. E, pravosuđe mora biti transparentno i javno. Jedino tako možemo zadržati pravdu i jedino tako možemo biti sigurni da će ona biti održana. Gotovo svi e, zastupnici se protive toj privatno, tom privatnom pravosuđu. Gospodo zastupnici, pokažite hrabrost. Jeste li vi sposobni jedanputa reći ne ovom sporazumu sramotnom koji nam nameće Europska komisija? Ovo je veliki izazov, ovdje se radi o pravosuđu, ali i o nepravdi. Ja vas pozivam da budete hrabri i da barem jednom glasujete ne. Hvala kolegice Le Pen, a sada tri minute kolega Prust. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče i e, gospodo zastupnici. Kakva ti rada gospođo Le Pen? E, vi naime vjerujete u tragediju. Vi gospođo Le Pen trebate znati da ste vi u povijesti, a i večeras Tartuf. Možete kritizirati sve, ali su potrebni i argumenti. E, trebamo znati e, razlučiti ideologiju i prave argumente. Neki govore e, o pozicijama lobista i upućuju na to. Naravno da se radi o jednom novom sporazumu i treba biti treba biti oprezan kada je riječ o mandatu Europske komisije. Naravno, neke crvene linije se ne smiju preći, ali iznad svega trebamo objasniti, trebamo reći e, da smo se, e, reći da smo se pokorili Kanade ili SAD-u, to je karikatura. Oni koji kažu da smo se pokorili čim potpišemo ugovor o slobodnoj razmjeni, to su oni prvi e, koji e, štite agresivnu politiku Rusije protiv Europske unije. Ono što možemo najviše zažaliti e, i kada je riječ o sporazumu o, o slobodnoj razmjeni, jer vi zapravo se, vi se smatrate da, da, da, da branite slobodnu demokraciju e, kada se pokazujete kao čudovište i Europska komisija i kao previše često kao previše često dolazi sa tehničkim argumentima prekasno. Naime, građanima je važno da, da znaju e, kako će mala i srednja poduzeća profitirati od tog sporazuma, kako će se otvoriti nova tržišta, kako će naša poduzeća imati ravno ravnopravan pristup javnim, javnoj nabavi u Kanadi. Neki su ovdje već postavili giljotinu. Oni samo čekaju e, da ta giljotina padne i da tako, na taj način okončaju svaku nadu. Gospodine povjereniče, kako nam možete ga jamčiti da će se sporazum o slobodnoj trgovini štititi? Koje instrumente imate za praćenje tog sporazuma? I napokon koja su jamstva koja će omogućiti e, da Kanada reciprocitetno e, primjenjuje ovaj sporazum i da se ništa ne čini e, na štetu građana. Hvala lijepo. Hvala kolega Prus. Nakon toga dvije minute kolega Lange. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče, kolegice kolege. Pa ja ne, imam nekako dvije, tri, tri stvari za reći u odnosu na sporazum sa Kanadom. Prvo, E, gospodine povjereniče, vi znate da kritične rasprave u brojnim krugovima civilnog društva e, u Europi u odnosu na trgovinsku politiku. Ja tu doista ne razumijem ako je parlament šesto kolovoza dobio tekst, zašto još uvijek taj tekst nije objavljen? i eh, rečeno je da će se to napraviti za nekoliko dana. Ja vjerujem u racionalno, da kako bi racionalno raspravljali unutar naših stanovništva, tekstovi se moraju brzo objavljivati tako da svako ima mogućnost to pročitati i znati što piše u tim tekstovima. Druga točka, pa da, sigurno ima tu pozitivnih elemenata E, koje, dakle, što se tiče oznaka geografskog porijekla e, u poljoprivrednom sektoru u odnosu na pristup tržištu. Tu nema tu nikakvog pitanja, ali imamo tu još neke upitnike u odnosu na skrb i u odnosu na to kako se određene klauzule, kao što je klauzula Rachel, klauzula Still, kako će djelovati na područje pruženja usluga. To je nešto što treba analizirati. A treća točka u vijeću, gospodine povjereniče, je pitanje E, e, i SDS e, mehanizmu zaštitu investicija. Nisam sasvim siguran da li danas možemo pristupiti takvom instrumentu. To je bilo zamišljeno kao instrument osiguranja u odnosu na nesigurne zemlje koje provode neke nedemokratske procese, a danas se to usmjerava protiv demokratskih odluka parlamenta i mi takav instrument ne možemo prihvatiti. Zbog toga vas vas izuzetno molim da e, se još dodatno o tome pregovara i da taj instrument iziđe. Ne želim e, doživjeti e, prihvaćenje takvog akta. Hvala kolega Lange. Jedna minuta kolega Nikolson. Hvala vam gospodine predsjedatelju povjereniče. Pa kod ovih trajnih rasprava između Europske unije i Sjedinjenih država mi mislim da je politički e, fokus e, bio više na toj strani, ali kanadski ugovor je izuzetno bitan. Brojni kolege su se dodirnule pitanja e, vezanih uz ovaj dio, no ja bih se usredotočio uglavnom na poljoprivredni sektor koji će, gdje će to biti najučinkovitiji. Ja smatram da je ovaj sporazum dosta ambiciozan u poljoprivrednom sektoru. Lokalni proizvođači imat će određeni nade u odnosu na priznate oznake geografskog prijekla, sir i tako dalje i e, osigurava se i široka zaštita drugih. To su aspekti ove pogodbe na koje bi komisija trebala ugraditi i u buduće trgovinske sporazume kako bi promicala visoko kvalitetne proizvode na globalnoj sceni. Gospodine predsjedavatelju, imao sam priliku sastati sa, sa kanadskim poljoprivrednicima i vjerujte mi o njih jednako brine ovaj, e, ova pogodba s Europskom unijom koliko i nas brine e, ta, taj sporazum s njima tako da uvijek postoji određene bojazni oko toga što se može i ne mora dogoditi. Mislim da bismo trebali ići dalje s određenom razinom povjerenja i izvući neke lekcije iz toga. Hvala vam. Hvala vam kolega Nikolson. Jedna minuta kolega Šolc. Hvala gospodine predsjedavatelju. Povjerenik e, sto tisuća e, osoba e, su zapravo sudjelovale u konzultacijama oko ovog sporazuma i zato je ovaj poglavlje o iss u je zapravo preuzeta iz sporazuma CETA i mislim da se ne želi tu promijeniti ništa, želi se zaštititi čak i neke spekulativne ulaganja u tržište. To znači ako e, neko planira određenu investiciju e, to, to zapravo može se doimati i kao e, neopravdano ograničenje tržišta. Zato su te konzultacije i provedene i ako e, zapravo odustanemo od toga, mi diskreditiramo europsku politiku koja je onako gubi povjerenje javnosti. Mislim da moramo promijeniti svoje djelovanje jer stanovništvo ne želi SDS e, niti u ovom sporazumu niti u CETI i demokratski e, pristup. Mi ne možemo pristati na ovaj sporazum ako on sadrži SDS. Hvala kolega Šulc. Kolega Rajman, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče. E, mi ne morate objaviti taj sporazum sljedeći tjedan jer je on već objavljen od strane e, civilnog društva i to je jedan demokratsko-politički skandal e, Srž ovog problema, ovog sporazuma je zaštita investicija, to je protivno demokraciji. Mi u Europskom parlamentu e, moramo zapravo pristati na to da nam se u buduće oduzme moć odlučivanja onaj ko e, zapravo odluči u korist ovog sporazuma u buduće si oduzima prava e, e, i to mislim da samo možemo odbaciti ja sam sasvim protiv toga i nemam nikakvog razumijevanja da se to učini ni na koji drugi način nego kao demokratski predstavnik europskog stanovništva sa glasovima u e, konzultacijskom postupku i je bilo manipulacija, a i sa objavom dokumenta i tako dalje. Hvala kolega Rajmond, zatim kolega Wolf, minuta i pol. Gospodine predsjedavatelju, mi u Ujedinjenoj kraljevini vjerujemo u slobodnu trgovinu, tražimo angažman s ostatkom svijeta, mi nismo niti izolacijski nastrojeni, niti protekcionistički, no Europska unija je e, jedna carinska unija koja podržava velike korporacije, to je zajedničko tržište koje je neučinkovito i skupo. Mi podržavamo načela i ideje koje se kriju iz sa sporazuma o slobodnoj trgovini koji uklanjaju tarične barijere između različitih zemalja. Ideja CT je u načelu u redu, no mi prepoznajemo da dok se o tome raspravlja i kontrolira e, privatno, tajno, administratori koji nemaju interes, e, u srcu naše interese, takav aranžman će stvoriti određene probleme. Moji birači su zabrinuti da bi e, se E, NHS mogao ugroziti ako mi e, promijenimo naše politike. Mi ne smatramo da je to korektno ili točno. Mi smatramo da je jedini način e, da se postigne pravi sporazum je kroz nacionalne države koje štite interese svojih vlastitih naroda. Mi ne vjerujemo u povlađivanje slobodnoj trgovini kao što to Europska unija čini. Mi vjerujemo u slobodu, demokraciju i nacionalne pravne države. Hvala kolega Wolf. A sada tri minuta kolega Kelly. Ja pozdravljam ovaj sporazum između Kanade i e, Europe i želio bih e, pohvaliti povjerenika na određenom poslu. E, također bih želio e, pohvaliti e, predsjedavatelja ovog odbora. Ja mislim da smo mi dobili plodonosan rezultat koji, ćemo, koji će nas podržati u buduće. Da li e, sporazum e, s Kanadom ima smisla? Pa ima, zato što je ona od svih neeuropskih zemalja najbliže nama i po kulturi i jezicima i politici. Iako je trebalo pet dugih godina da se ispregovara ovaj sporazum, mislim da on sada na kraju krava prilično razuman. Naravno, postoje određene teškoće koje su i naglašene ili neravno teže E, no mislim da možemo podržati sporazum, a izraziti određene zadrške. Iz tog razloga pisao sam komisiji kako bi izrazio svoje e, zabrinutost oko e, tretmana go, proizvoda, proizvoda od gođeg mesa. Gođe meso je prepoznato kao osjetljiv sektor. Taj sektor zapravo karakterizira mala ekološka proizvodnja koja se temelji na modelu obiteljskih poljoprivrednih imanja. To je jedinstvena socijalna struktura koja na, na jugu Irske u mojoj izbornoj jedinici je nešto što prevladava. E, tako da se mora razlikovati između visoko kvalitetnog goveđog mesa i nisko kvalitetnog mesa. Po mom mišljenju se za e, taj e, visoko kvalitetno meso treba zapravo staviti visoke granice kako e, se u osjetljiva doba godine ne bi postala mogućnost da kanadski e, proizvođači preplave naše tržište sa takvim mesom. E, I u tom smislu treba revidirati tu klauzulu jer ako u protivnom bi moglo doći do problema, to treba uzeti i u obzir kod te te tipa koji se ne može, e, koji bi zapravo multiplicirao ove probleme za 7%. To je naglašeno već 7 puta i naglašeno je i u studiji um, poljoprivrednog odbora ovdje u parlamentu detalji o tome. Ja sam dobio u inboxu 25. kolovoza, ja ne znam da li sam privilegiran, ali evo takva je bila moja situacija. Hvala kolega Kelly. Dvije minute kolega Leichtfried. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče. U Austrijski europskim izborima za nacionalni parlament e, se pojavila i određena lista koju je postavio i vodio jedan milijarder koji je zaradio svoj novac u Kanadi. U odnosu na to kako on razumije e, demokraciju, on je odgovorio da za njega vrijedi zlatno pravilo, a zlatno pravilo znači onaj koji ima zlato radi pravila. E, svi su se smijali, nisu ga sasvim ozbiljno shvatili, no kada sada pogledamo ovo što se u odnosu na ove pregovore sa Kanadom događa, e, onda nisam siguran da li bi se trebao smijeti jer se doista i bojim e, da toga. i Ja bih htio da razumijete da europska socijalna demokracija e, ima ne samo velike dvojbe u odnosu na ovaj SDS, mi to doista doživljamo kao ugrožavanje demokracije i pravne države, kao mogućnost za isključivo samo za velike investitore, za velike koncerne i da potpuno iziđu izvan domene državnih pravila i to će se i dogoditi. Osim toga za, postoji mogućnost za velike koncerne da da državne demokratske procese na njih utječu na drugi način nego normalni birači i to ne želimo prihvatiti. Mi, ja ne razumijem kako je uopće moguće da građanska inicijativa koja se bavi ovom temom e, je nešto e, što Europska komisija e, ukida. To je nedemokratski mi smo sada suočeni s činjenicom da um, ovaj sporazum koji doista ima i nekih pozitivnih uh, stvari u sebi se e, zapravo e, je poljuljan. Ako mi socijaldemokrati ne glasujemo za njega, neće ga ni biti i zato vas molim da potražimo mogućnosti da iziđemo iz tog procesa, da, e, da iznađemo načina da se zaobiđe taj ISDS. Hvala kolega Lajsrit i jedna minuta kolegica Forenca. Hvala. Danas smo raspravljali o sporazumu CETA i o ekonomskim prednostima, o potrebi tog sporazuma. Ali TTIP kao i CETA također gleda na privatni interes, na interes tvrtki koji postaje važni od demokratske kontrole i ekonomske održivosti. Još jednom se nalazimo pred pregovorima koji se vode bez ikakve mogućnosti nadzora sa strane javnog mijenja nedostaje jasna procjena utjecaja na naše društvo i nedostaju garancije za zaštitu našeg društva i tržišta rada. E, još jednom su ovdje e, trgovinski sporazumi, sporazumi koji podrivaju situaciju u Europi i u Kanadi, ali doći će samo do gledanja na profit komisija nije htjela zadržati standarde što se tiče socijale i rada i taj rezultat mi svi vidimo. Mi nećemo davati popuste, mi želimo unutar izvan ovog parlamenta voditi veliku kampanju protiv sporazuma CETA i protiv svih sporazuma kao što su TTIP. Hvala kolegice Forenca, jedna minuta gospodin Taylor. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Kao zeleni, ja smatram da se CETA treba odbaciti. Zeleni razlog za to je to što on sadrži taj, taj ISDS, odnosno loš mehanizam koji prijeti demokraciji i demokratskim procesima. Javne konzultacije koje je komisija provela o uključivanju e, vrlo sličnog ISDS sustava u TTIP e, dovela je do 150 e, 150 tisuća odgovora. Mislim da, je još uvijek, da ih još uvijek analizirate. Pa me zanima zašto je uključivanje ISDS-a u CETA još uvijek ne podložno javnosti. Zašto ne, uzimate u obzir zabrinutost javnosti? Ako ISDS uđe u e, CETU, to je poziv korporacijama da pišu zakone umjesto da to čine vlade. Za vladu Ujedinjene kraljevine to je sramota. Sramota je da podrže e, CETU. Ja pozivam Davida Camerona i druge čelnike vlade i država da odbace CETU e, baš kao i cijeli parlament. Hvala kolega Taylor i nakon toga kolega Kovačev dvije minute. Gospodine povjereniče, gospodine predsjedatelju, moramo proširiti opseg suradnje s Kanadom, koja je naš bliski partner. Ugovor o slobodnoj e, trgovini predstavlja produbljivanje naših odnosa. On će transatlantski prostor pretvoriti u sferu trgovine. Kao rezultat tog sporazuma razmjene bi se trebale povećati za 26 milijardi, a intensifikacija naših gospodarskih odnosa povećat će našu konkurentnost. No htjela bih vašu pozornost usmjeriti na jedan aspekt, a to je pristup kanadskom tržištu. On bi trebao biti i jednaki za sve države, a to bi uključivalo ukidanje sankcija, viznih sankcija za neke države poput Bugarske i Rumunjske. To se mora dogoditi kako bi energe, treba također reći da bi energetski resursi Kanade mogli biti vrlo korisni s obzirom na ono što se događa na našim istočnim e, granicama. Mislim da trebamo intenzivirati našu sjevernoatlantsku suradnju i napokon Strategija e, komunikacije sa SAD-om i sa Kanadom morala bi biti puno bolja, odnosno ona bi morala biti takva da rasprši bojazni evropske gra, europske zajednice. Jednostavno bi se e, ovi strahovi koje građani gaje ili neki drugi trebali u potpunosti raspršiti. Hvala. Hvala kolega Kovaća. Dvije minute kolegica Rena. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, e, drage kolege, e, moje drage kolege iz grupe socijalista već su izrazile zadrške vezane za CETU i vezano za ISDS, tako da se više neću vraćati za pitanje ISDS. Moje bojazan i moja sumnja vezana je za mehanizam regulirane suradnje koja je predviđena u CETI. To je mehanizam koji omogućava multinacionalkama, europskim i kanadskim, da definiraju određeni broj pravila koje njima odgovaraju i koji taj sporazum čine živim, odnosno vaš inicijalni angažman, a to je bilo ne revidirati, odnosno ne usmanjiti europske norme, zahvaljujući tom mehanizmu vaš angažman i vaša obveza neće se moći održati zato što poduzeća međusobno mogu odlučiti da neka pravila idu suprotno od te slobode razmjene. vi ste rekli kako europske norme E, kako su europske norme vaša vrijednost i kako te e, norme e, ne trebaju biti predmetom pregovora, ali u okviru ovog sporazuma postoje mehanizmi koji je taj, koji je vašu obvezu i vaš angažman dovode u pitanje. Voljela bih imati vaše jasno stajalište po tom pitanju postoje li doista mogućnosti zadržavanja europskih normi i standarda vezano za sanitarno područje, zdravstveno područje i okolišno područje. Hvala lijepo. Hvala kolegice Arena. Slijedi kolegica Sanchez Caldentej. Jedna minuta. Hvala predsjedavajući. Poštovani povjereniče, došlo je do napada na demokraciju. To ide korak uz korak sa ovim sporazumom ali nismo došli do dogovora. E, mi nismo dali odgovor e, građanima. Građani bi trebali znati o čemu se ovdje radi. Ako ovako nastavimo, znači da ne uzimamo u obzir građane. Ovaj sporazum vezan je uz škrtos investitora. Vi to vrlo dobro znate. Povjereniče, vi niste političari, vi ste osobe koje vode pregovore. Vi morate biti vjerodostojni. moramo odbiti taj sporazum jer mi branimo interese većine ljudi za razliku od vas i mi ćemo se boriti za volju građana do samoga kraja. Mi ovdje u parlamentu smo već odbili druge dokumente, sad ćemo i CETU. U desetom mjesecu ćemo to učiniti u cijeloj Europi. Hvala kolegice Sanchez Caldentei, a sada jedna minuta kolegica Kirsten Darling. Hvala lijepo gospodine povjereniče. E, u razdoblju ja velikog interesa e, za sporazum o slobodnoj trgovini evropska e, retorika o demokratskom sudjelovanju čini se redundantnom ako se ne iskoristi. Nevjerojatno je da je CETA sklopljena dva tjedna nakon zatvaranja javnog konzultacija o ISDS-u. To je problematično. Kao kakav signal šaljemo europskim građanima. A što se tiče javnih usluga, e, i one su e, također na neki način odbačene e, unatoč dvosmislenosti nekih stvari koje se nalaze u ovom sporazumu. Dakle, nije bilo javne debate onome što su naše vlade uključile na negativan popis. Također je bilo problema oko e ISDS-a. Potrebna nam je naime transparentnost vezano za ono što je uključeno za svaku državu članicu i zato zahtijevamo od vas da nam jasno objavite ono što, se, je jasno uključeno u ovaj sporazum, a odnosi se na pojedine države članice. Hvala kolegice Kirtan dvije minute kolegica Moska. Hvala predsjedavajući. Želim krenuti o pozitivnih aspekata ovog sporazuma s Kanadom. Po mom sudu to može biti mogućnost za naš produktivni sustav, za integraciju sa sustavom koji nije samo ekonomski nego i socijalni i kulturni i koji je blizak europskom sustavu. Zbog geopolitičke situacije o kojoj smo govorili jučer i danas u ovoj vječnici, to je korak u smjeru e, jačanja partnerstva u trgovini sa partnerima koji su e, zaslužuju naše povjerenje. Želim da dođemo do dobrog kompromisa što se tiče oznaka geografskog podrijetla, imajući na umu da Kanada nema taj sustav. Uloga ovog parlamenta trebala bi biti da vrlo pomno i e, jasno uzme u obzir ove pregovore. Moramo ostati e, pri samim pregovorima na način da izbjegnemo preklapanja sa TTIP-om jer bi se na taj način stvorila e, konfuzija i ne bi se došlo do dobrih rezultata. Mnogi elementi u ovom sporazumu mogu se poboljšati, zato tražimo od komisije da učini sve što je moguće e, u tu svrhu. Hvala. Hvala kolegice Moska i jedna minuta kolega Šuster. Hvala vam gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, kolegice i kolegice, i kolege. Znači imamo u međuvremenu tekst CETA i komisija smatra da su pregovori završeni. Ja smatram da je to pogrešno jer bez temeljitog preispitivanja parlamenta već i kod prvog čitanja vidimo potrebe da se sporazum poboljša. E, naime, e, arbitražni sud su zapravo e, zaobilaze državnu e, zaobilaze državnu vlast jer e, nisu su jednaki pred zakonom neki poduzeća su jednaki a drugih to nije prihvatljivo time se omogućava da sektori koji su bili liberalizirani ponovno budu komunalizirani u to moraju ostati postupci koji mogu, koji se dalje moraju moći revidirati u političkom postupku. I CETA ne može e, ukinuti demokratsko preispitivanje e, takvih sporazuma i pozivamo komisiju na ponovne pregovore. Kolega Šuster, hvala. Kolega Balas, minuta, jedna minuta. Hvala Gospodine povjereniče, kao što vidite, e, raz rasprava e, vodi do toga da zaključujemo da nam je potrebno malo mudrosti u ovom, e, u ovom predmetu. I SDS neće proći, to je očito. Konzultacije su provedene, komisija je provela konzultacije, ali mi ne znamo te rezultate i ne znamo u kojoj mjeri su građani uključeni u to. Drugi element vi ste članovi komisije koja odlazi. Predsjednik nove komisije, gospodin Juncker, je javno rekao da je protiv ISDS-a, osobito u e, sporazim, trgovačkim sporazumom e, sa SAD-om. Ali to vrijedi vjerojatno. Dakle, mi smo ovdje demokratski, e, predstavnici koji smo demokratski izabrani. Mi predstavljamo demokraciju u Europskoj uniji. Nemoguće je ubrzati proces na način da se to čini kako bi se što prije nešto o završilo, ali istovremeno, ali istovremeno nam tako izmiče kontroli. Dakle, mislim da trebamo biti jako mudri po ovom pitanju. Hvala kolega Banas. Nakon toga kolega Sila Pereira. Senhor Presidente, colegas, Poštovani povjereniče, kolegice i kolege, Zaključivanje pregovora za sporazum između Europske unije i Kanade predstavlja pozitivan korak napred. Veliki je to ekonomski potencijal, a naša je zadaća sada da procijenimo jesmo li došli do prihvatljivog kompromisa. Ali jedno je jasno, e, povjereniče, moramo pronaći političko rješenje za klauzulu ISDS-a taj mehanizam naime je prijetnja za budućnost porazuma ne samo sa Kanadom nego sa SAD-om i sa Japanom. Komisija mora dati prikladan odgovor, nijedan odgovor neće biti prikladan ako ne bude politički prihvatljiv. Koja je onda strategija politike za ovakav politički problem kao što je ISDS? Hoće li nas uvjeriti da se radi o zasebnom slučaju i da smo došli do uravnoteženog rješenja ili će nam komisija možda napokon dati globalno rješenje koje će vrijediti za sve sporazume o kojima pregovaramo. Komisija nešto mora učiniti, ne može se praviti da problem ne postoji. Hvala kolega Silva Pereira. A sada e, dolazimo do postupak spontanog javljanja za riječ. E, kolega Sereo Santos je prvi. Predsjedavajući, ja bih se htio pozvati najprije na povijesne veze koje postoje između moje države, Azora i Kanade. U Kanadi žive mnoge osobe koje su bile sa Azora i njihovi nasljednici danas su vrlo uspješni ljudi koji su čak i u lokalnim vladama. Više od pola milijuna Portugalaca živi u Kanadi. Što se tiče sporazuma, posebice zaštite oznaka geografskog podrijetla, došli smo do dobrog rezultata. Razina zaštite je slična onoj koju imamo u Europskoj uniji. Čestitam na tomu posebice što se tiče sira sa Ožorže i ananasa sa Azora. E, htio bih da to bude presedan za buduće pregovore, ali postoje neki aspekti u tom sporazumu na koje se gleda s nepovjerenjem, na primjer ISDS o kojem su govorili drugi kolege. U pregovorima oko toga smo već došli do nekih uspjeha, moramo polučiti druge dobre rezultate, na primjer oko izjave iz Galveja što se tiče E, boljeg upoznavanja Atlantskog oceana. E, potpisivanje se dogodilo 2013. a mi moramo biti u stanju zagarantirati dobru provedbu. Hvala kolega Sero Santos. Sada kolegica Hakim. Samo bih htjela govoriti o uključivanju ISDS-a e u sporazum. Moje pitanje je sljedeće. Zašto zemlje eh, koje su visoko razvijene uključuju poseban mehanizam za rješavanje sporova. Kao što znate, ja nisam jedina koja se brine za to. Više od 150 tisuća ljudi je odgovorilo na vaše konzultacije. Oni, kao i vi, zabrinuti su zbog tog arbitražnog suda koji će donijeti konačnu odluku i koji neće podlijegati višim sudovima. Juncker je rekao, gospodin Juncker, da neće prihvatiti da jurisdikcija sudova u Europskoj uniji bude ograničena posebnim režimima kada je riječ o rješavanju ovakvih sporova. 2011. godine e, dogovoreno je da se mehanizam rješavanja sporova između države i države i korištenje e, lokalnih pravosudnih lijekova najprikladniji e, alati za rješavanje sporova s investitorima. Dakle, ne smijemo prije nego što napravimo veliku grešku treba izbrisati ISDS iz sporazuma. Hvala kolegice Hakina, sada kolegica Sandra Rodriguez. Poštovani povjereniče, tražim da se CETA povuče. CETA kao ISDS znači da mi dajemo suverenitet naroda tvrtkama. CETA će odnijeti mnogo više radnih mjesta odnosno na ono što ćemo biti u stanju stvoriti. Uništit će biološku poljoprivredu i proizvodnju malih i srednjih poduzeća, odnosno OPG-a koji proizvode e, govedinu. Govorilo se o klimatskim promjenama. Postoje neke prehrambeni proizvodi koje možemo proizvesti lokalno. E, ali to znači da će doći do emisija CO2 i do pogoršanja situacije s klimom. Doći će do mnogo posljedica, ali nemam sad vremena da o tome govorim, dakle tražim da se CETA povuče. Hvala vam, kolega Kaputa sljedeći. Grazie, Hvala, predsjedavajući. Rast i radna mjesta ovise o politici koja treba pomoći tvrtkama i zato sporazum između Kanade i Europske unije je važan. To bi moglo donijeti mnoge prednosti za sve sektore i pozitivan je sigurno kompromis Eh, oko oznakama geografskog podrijetla. Europska unija je drugi trgovski partner eh, nakon SAD-a. Dakle, CETA je od ključne važnosti, ali sporazum ne treba osjetiti eh, ISDS. Kad bi se ta klauzula primijenila, multinacionalka koja investira u jednoj državi mogla bi e, zatražiti međunarodnu arbitražu i de facto preskočiti e, e, pravo te države. Mogla bi se stvoriti tako paralelna pravda, paralelno pravosuđe gdje bi se moglo doći do vrlo delikatnih situacija. Dakle, tražim od komisije da ima na umu što parlament misli. Hvala kolega Kaputo. Zapravo to se ne ubraja u moje zadaće da odgajam odrasle ljude, ali mi smo ovdje u okviru ovog mandata i kolega Kaputo, e, moram reći, prevoditelji se stalno javljaju e, i usporavaju vas. E, prevoditelji mogu pratiti samo normalnu brzinu govora i nije, nema smisla da vas razumiju samo vaši sunarodnjaci. Molim vas da u jednoj minuti kažete onoliko koliko izvrsni prevoditelji kakve ovdje imaju mogu prevesti. Ja neću to ponovno govoriti, mogu vas samo podsjetiti ovakvim kucanjem i molim vas to znači da morate e, usporiti jer će u protivnom prevoditelji prestati prevoditi i mi ne možemo se dalje e, e, ne možemo dalje raspravljati. Kolega Tanti će završiti ovaj postupak. Kolega Danti. Hvala, predsjedavajući. Poštovani povjereniče, kolege, ovaj sporazum sadrži mnoge mogućnosti pristupanja tržištu za naše proizvode, otvaranje javnih nabava na lokalnoj razini. To je važan rezultat koji je postignut i što se tiče zaštite oznaka geografskog podrijetla. Za mnoge oznake koje se nalaze u ovom pregovaračkom popisu dobit ćemo priznavanje na sjevernoameričkom tržištu. To je do sad bila zona off limits za naš izvoz poljoprivrednih proizvoda. Dakle, to je važan rezultat koji nas ne može potpuno zadovoljiti. Europska unija mora pokazati veću ambiciju u e, zaštiti poljoprivrednih proizvoda u svijetu. Ali bez obzira na stručnu procjenu teksta, Ovaj sporazum i TTIP postaju još važniji ako uzmemo u obzir razvoj odnosa sa Rusijom i zastoju u drugim bilateralnim pregovorima. Zato ćemo morati dobro razmisliti o e, eh, ISDS-u na temelju konzultacija koje su već pokrenute. Ovako e, razmišljanje ne bi trebalo dovesti u pitanje e, dobru procjenu ovog sporazuma. Hvala. Hvala kolega Danti. Sada je završen postupak spontanog javljanja za riječ i završnu riječ ima povjerenik de Gucht. Hvala, hvala vam gospodine predsjedavatelju. E, prije nego što kažem nešto o ISDS-u, što je očito jedno pitanje koje, eh, koje očito većina eh, zastupnika koji su ovdje nazočni zbog tog pitanja neće moći dobro spavati, ali prije toga ću odgovoriti na određeni broj pitanja koje su postavljeni. Eh, gospodine Lajb, vi ćete dobro spavati, o tako? A nadam se Prvo pitanje gospodina Martina zašto e, vijeće ne pokrene ovaj e, sporazum ne kao što je učinilo za druge. Vijeće nikad ne partira sporazum. Nikad to nije ni činio, to radi Europska komisija nakon e, pravnog pročišćavanja, a pravno pročišćavanje još nije određeno jer predsjednik Barozo i premijer Harper su najavili na e, samitu, EU-kanadskom samitu da je to kraj e, zaključenih pregovora. To je jednostavno odgovor na vaše pitanje. Što se tiče genetskih e, lijekova, tu vas uvjerovam da to nećemo mijenjati, ne samo s Kanadom, nego primjerice niti sa drugim zemljama E, uzmite recimo pregovore s Indijom koji još nisu završeni i tamo smo imali pristup e, da to ne bi trebalo ugroziti e, trgovanje genetskim lijekovima. Druge netrgovinska pitanja tu smo odlučili da je na VTO da odluči o njima. Mislim da je to bio znak i, i, i mudrost, određene mudrosti možda ograničena, ali ipak mudrosti. Što se tiče mandata, i javnih konzultacija. Ja ću se javiti na pitanje javnih konzultacija, no u mandatu želio bih jasno naglasiti, u mandatu su nas zatražili da raspravimo i da se dogovorimo oko SDS-a, ali doći ću kasnije na tu temu. Gospodin Minör i neki drugi također su spomenuli da bi to bio samo sporazum za velike koncerne, a ne za mala i srednja poduzeća. Veliki koncerni ne trebaju ugovore o slobodnoj trgovini, vjerujte mi, oni koji trebaju te sporazume su upravo mala i srednja poduzeća, jer zapravo pomoću ovakvih sporazuma e, vi njima dajete novo lokalno tržište, domaće tržište, e, u, efektivno je to ono što radite, pa onda taj argument nije ispravan. Osim toga postavljena su pitanja oko pristupa tim sporazumima, gospodin Žado, e, gospodin Lange, Zapravo je to jednostavno. Čim su završeni pregovori, mi smo to poslali parlamentu, između toga i e, između ostalih i vama gospodine Lange, a i državama članicama. I da, tekst CITE će biti, e, CT će biti objavljen, u ovom trenutku obje strane koordiniraju pripreme, a to uključuje i pripremu verzije za osobe s problemima vida i još neke manje stvari koje treba odraditi i objava će biti neposredno nakon samita sljedeći tjedan. Mi ništa ne skrivamo iako nisam siguran da je baš toliko građana sad napeto čeka da e, navečer e, ovu jesen provodi večeri čitajući ovaj sporazum. Imam doista dvoje dvojbi oko toga. Ja sigurno to ne bi radio, dakle, eh, no, čak i ako malo to editirate, to je vrlo suhoparno štivo. Osim toga, eh, izražene su bojazni da građani neće biti svjesni što sadrži ovaj tekst. Gospođo Lapen, a ona je nestala, ali bila je ovdje izražila je podršku, ali onda je odmah nestala. Ne znam što radi. No, e, rekla je da e, e, tražila je da se glasa u pravom smjeru. Cijelo vrijeme je to tražila. Ja dolazim do zaključka da ju vi ne slijedite, a možda će ona objasniti vremenom zašto je to govorila gospodin Kelly oko sustava kvota, ali gospodin Kelly je nestao, svi ovdje lagano odlaze, ne znam zašto, možda ja predugo govorim. Sustav kvota i e, rezovi u odnosu na meso visoke kvalitete. Tu ima e, vrlo jasna diferencijacija razlikovanja između visoko kvalitetnog i manje kvalitetnih e, rezova. Dakle, to su zasebna tržišta i to treba uzeti u obzir. Zatim je post, gospođa Arena postavila pitanje oko toga da li ćemo mijenjati nominalne standarde e, okolišne i druge. Naravno da nećemo jedini koji mogu promijeniti te standarde, te norme, e, to ste vi ovdje, zakonodavci u Europskom parlamentu. E, što se tiče pitanja inicijative građana, ICI, e E, inicijativa građana omogućuje građanima da traže od komisije da iskoristi svoje ovlasti i predloži usvajanje određenog zakonodavstva. Građani mogu se obratiti komisiji sa zahtjevom da se sklopi sporazum sa trećom zemljom, ali to ne pokriva zahtjeve e, europskim institucijama da nešto ne učine, primjerice da pregovaraju o sporazumu kao što je CEDIP ili CETA nakon što su pregovori završeni jer je to te tada u rukama parlamenta i vijeća. Iz tog razloga e, zahtjev da se ne zaključi CETA sporazum je nešto što se smatra neprihvatljivim i kriteriji prema kojima, na kojima se temelji e, odluka komisije su apsolutno pravni kriteriji. E, ja, jasno mi da ćete se vi tome protiviti i to je vaše pravo. E, što se tiče ISDS-a, ako imam predsjedniče još koju minutu, ja imam stotine pitanja koje sam ovdje dobio na koje trebam odgovoriti. E, očito je da će svi zbog toga ostati budni pa ću pokušati dati odgovor. Počet ću tako što ću reći da u travnju 2011. Europska rezolucija u budućoj e, ulagačkoj politici postoje onaj izvješće ARIF koje je usvojeno velikom većinom u kao odgovor na priopćenje komisije o ulaganjima i parlament je pozvao da se e, unesu i ISDS postupci u e, europske e, sporazume o investicijama, baš kako ne bi bilo zlouporaba sustava. E, a isto se odnosi i na mandat e, koji smo dobili od vijeća ministara. U tom mandatu je izričito, a on je usvojen jednoglasno, rečeno da trebamo ići na sporazum e, i oko ISDS-a. Ne znam točno zašto, ali odjednom ovo je postalo važno pitanje kada govorimo o trgovini. i brojni e, zastupnici spomenuli su pitanje javnih rasprava koje e, su navodno pokazale da cijelo europsko stanovništvo razmišlja na taj način. E, mi ćemo u sljedećih nekoliko tjedana izići sa prvim analizama rezultata tih javnih rasprava. Ono što oni pokazuju je da postoji od 150 tisuća više od 50 tisuća odgovora koji su identični vi obično morate ući u sustav e, i poslati svoj odgovor. Oni koji su odgovorili E, ja, ja ne razumijem sve te teh, cijelu tu tehniku, ali pronađen je način da se da odgovor, a da se ne uđe u sustav i onda naravno da ćete dobiti 50 e, tisuća e, jednakih odgovora, mogli ste dobiti i 500 tisuća i onda nekih 5 tisuća koji će jednostavno reći mi smo protiv, no mi ćemo razmotriti sve odgovore i ako uočimo neke zanimljive elemente uzeti ćemo ih u obzir. Da li je CETA zapravo onaj, neka vrsta plana za TTIP ili i neki drugi sporazum? Ja bih rekao da CETA baš kao i sporazum sa Singapurom je e, prekretnica u europskom pristupu zaštiti ulaganja e, samo ću navesti nekoliko novina i jedinstvenih e, poboljšanja koje smo postigli unutar CT. Prvo, eksplicitno upočivanje na sposobnost države da regulira u javnom interesu. Drugo, precizna e, definicija standarda e, zaštite ulaganja. Treće, puna transparentnost ISDS-a. Sva ročišta su otvorena, sve dokumenti su, su, su takvi da stranke mogu dati E, svoje podneske. To je transparentnije nego trgovački sud. Kod trgovačkog suda je samo presuda e, otvorenog tipa. Vi ne možete čitati podneske stranaka što će ovdje biti moguće. E, pravnici to znaju. Vi ne možete otvoriti spis protivne strane ovo će biti mnogo transparentniji postupak. Ovo je prvi sporazum ikad koji uključuje obvezujuća pravila etike za arbitre, strihna kontrola troškova i načela da gubitnik plaća troškove. Odlučili smo i sporazumjeli smo se da će e, biti uspostavljeno i žalbeno tijelo e, koje se temelji na praksi VTO-a kako bi stvorili dosljednost arbitražnih odluka, učinili arbitre odgovornima i osigurili predvidljivost postupka. Brojni druga poboljšanja su tu još unesena e, i naravno moguće su i dodatni pregovori, ali treba biti jasno da su pregovori oko CETA i te tipa različiti pregovori. CETA je već usuglašena sa Kanadom, e, pokrenute su javne rasprave, e, konkretno oko TTIP-a i analize i odgovori tijekom te rasprave će e, značajno utjecati na stalište Europske, Europske unije oko TTIP-a i te, TTIP E, definitivno ovo ono što smo pokušali unaprijediti e, kroz CETU je nešto što ćemo samo još dodatno poboljšavati kroz buduće pregovore. E, zastupnici su pitali zašto nam treba ICC CETA u zemljama sa zrelim pravosudnim sustavima. Pa pitanje provedbe ovrhe i poboljšanja pravosudnih sustava. Mi želimo da stranke mogu e, i zapravo postići omogući znači, ostvarenje svojih prava i odluke europskih sudova teško se mogu ovršiti pred kanadskim sudovima. Bilo kakvi trgovatski, trgovinski sporazumi, uključujući zaštitu ulaganja, bez obzira da li je to Kanada ili Singapur, neće biti automatski ovršivi na domaćim sudovima bilo, je, bilo koje strane i ako nisu ovršivi onda praktički međunarodni sporazumi nemaju efekta. Drugo, činjenica da postoji solidan pravni sustav ne znači e, da e, nema problema za investitore jer energetska povelja primjenjuje se na brojne e, države sa razvijenim pravnim sustavima i same europske države imaju brojne bilateralne i ulagačke ugovore međusobno. 271 je predmet pokrenut između 2000 2000. i 2013. i e, dosta velik broj su predmeti iz, unutar Europske unije jedna država članica protiv druge. I mi smo predložili, usput budi rečeno, da ćemo imati još jedno pravilo u Europskoj uniji i e, moja, a, a i vaša država članica, gospodin Lange, su to odbili u odnosu na druge države članice Europske unije. E, osim toga postoje nekoliko neuravnoteženosti na strani politike s kojima se moramo pozabaviti. Osam država članica imaju bilateralne investicijske sporazume s Kanadom i samo e, oni e, ulagači iz tih država članica su zaštićeni u Kanadi, a drugi nisu. I na kraju se je mogućnost da unesemo reforme u sustav ISDS-a i to može utrti put novim industrijskim e, sporazumima i poslužiti kao model za ostatak svijeta, a to je vrlo važan cilj. Ja se dobro sjećam da smo imali javni sastanak u Berlinu na kojem su sudjelovali e, Mike Rowan, ja, a i gospodin Zigma Gabriel i imali smo vrlo živu raspravu, onakvu raspravu kako ja volim, e, zato sam i u politici 35 godina već i na kraju ga, gospodin Gabriel rekao pa možda postoje i neki pozitivni elementi u ovome. Primjerice činjenica da je vrlo teško odbiti e, ISDS sa Sjedinim državama ili sa Kanadom i zatražiti, a zatražiti ga sa Kinom recimo. E, mi smo postavili obrazac za e, standard za ostatak svijeta i nadam se da će parlament u raspravama oko ovih sporazuma to razumjeti. Hvala vam. Hvala vam, gospodine povjereći de Gucht. E, vi ste sad govorili dulje nego što smo mi računali, ali e, opet jučer ste kraće govorili, pa e, ja bih rekao da ja izuzetno cijenim da ste zapravo u ovom slobodnom govoru razradili pitanja pojedinih zastupnika. E, drago mi je da su e, zapravo e, određeni kolege ovdje ostali za razliku od onih koji su postavili pitanje pa otišli iz dvorane što je zaista nečuveno. Evo, ovime je ova rasprava završena. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je priopćenje komisije vezano uz pristup E, e, pristup važnim, životno važnim lijekovima u Europi. E, prvo će govoriti povjerenik, a gospođa Hildegard